Lijepi Frau, Sie haben recht, bitte teilen Sie Ihren Kollegen auch mit Ihre... Evo još jednom molim da sjednete pa da krenemo. Tko je ovo sad rekao malo prije? Aha, aha, hvala na ovom, hvala na pozivnici. Dobro, ovime želim otvoriti našu današnju sjednicu E, priopćenjem Luis Manuel Diaz, glavni tajnik AD, stare socijaldemokratske stranke u Venecueli, u regiji Puerto Rico jučer je ubijen na političkom e, sastanku e, u okviru izborne kampanje u Venecueli. To je bio miting sa ženom e, gradonačelnika Karakasa koji je u zatvoru. Znači Lilian Tinto. That's about the situation there. Dakle, evo toliko o situaciji tamo i mislim da će na konferenciji predsjedništva, bar mi je to rekao predsjednik Šulc, rekao da će naše e, izaslanstvo ići onamo negdje oko e, izbora kao službeno izaslanstvo parlamenta, a ukoliko će to biti moguće. Dobro, ne formalno kao promatrači, ali da budemo ondje ako će to biti moguće. To su bila priopćenja. A sada Venezuela. Imamo, imali smo tamo istraživačku misiju od 4. do 7. studenog. Izaslanstvo se sastavilo od e, gospodina Matva, e, gospodina Malera, koje vam molim mogu li reći riječ dvije o tome što se događalo u ovom e, istraživačkoj misiji. E, dobar dan i zahvaljujem predsjedniče. Mislim, evo, mislim da će i drugi članovi još dodati onome što sam htio reći, ali kao što znade te Europski parlament u svojoj rezoluciji u veljači 2014. i ove godine, u kojoj smo ovlastili, e, odnosno odobrili istraživačku misiju koja se odnosi na političku situaciju u Venecueli i misija se sastojila, sastojala od 12 e, članova, ali tre, tre, borili smo se neko vrijeme sa odobrenjima za provedbu od strane vlade za ovu misiju što nije bilo moguće i na kraju smo onda smanjili e, istraživačku misiju koja je na kraju imala samo troje članova, kao što je upravo rekao predsjednik. EPP, e ALDE i ja e, iz SED. Znači prije ovog e, sastanka dobili smo, odnosno te misije, dobili smo službeno odobrenje venecuanske misije, ali nisu nam htjeli dati službenu vizu za provedbu ali ipak smo e, misija, ali smo se ipak odlučili otići jer je ipak izborno razdoblje, predizborno razdoblje i parlament je ipak to treba učiniti. To je upravo bio razlog e, zašto evo, je upravo predsjednik e, Brok rekao da bismo trebali ići makar u manjem sastavu i provesti tu misiju. I dakle, iako nismo imali službeno odobrenje, iako nismo za provedbu istraživačke misije, iako baš nismo bili najbolje primljeni, a što se tiče deklaracija vlade prije e, i, istraživačke misije, ali nismo na kraju imali nikakvih problema, sigurno i slobodno smo se kretali i održali smo i sve sastanke koje smo planirali. I dakle našeg sastanka o izvješću koje smo distribuirali. Dakle, kako slijedi? Sve organizacije s kojima smo se sastali, a bilo ih je do, cijeli niz e, civilnog društva, političkog društva Venecueli i političkih znanosti, e, Nunce iz Vatikana. E, izborne organizacije, nevladine udruge, organizacije za ljudska prava, e, mediji, cijelo političko društvo u smo susreli, ako nismo održali ni jedan sastanak sa službenim vlastima, Tražili smo sastanke sa Ministarstvom vanjskim poslova, s nacionalnim izbornim povjerenstvom, kao i s nizom e, nadležnih tijela vladinih, ali svi su nas odbili primiti. Aunque el conjunto de los testimonios i um, zapravo u našem izvješću nemamo gledište niti izvješće od vlade, iako sve ono e, o čemu ću sada govoriti je zaključeno jednoglasno. Znači zaključak Venezuela prolazi kroz vrlo teška vremena. Nemamo zaboraviti da govorimo o zemlji koja ima vrlo visoku stopu kriminaliteta, oko 250 tisuća ubojstava godišnje, ekonomska situacija koja je također vrlo teška sa e, e, službenom e, sa službenom Eh, stopom inflacije od 200% između eh, deviza i njihove lokalne valute. Znači imaju, ljudi zapravo imaju problema uopće sa nabavom eh, ključnih stvari za život, liječenjem bolnicama i tako dalje. Ali svi koji smo susreli u Venecuali u Venezueli sa organizacije doista žele da se čuje njihovo mišljenje i u tom smislu naš je sastanak e, bio vrlo koristan. Ljudi su htjeli sama pričati, htjeli su nam reći što se događa, ispričati nam sve. Dakle, što je ovaj proces e, s demokratskog gledišta pokrenulo e, i našu postupka su predsjednički izbori prije dvije godine koje je gospodin Maduro, sa vrlo malom e, manjinom e, već, znači glasova razlike e, i nakon toga su su nastupile niz nasilnih demonstracija sa barem 400 stradalih i uz policijsku represiju, mislim nije to eh, osuđivanje, ali mislim ipak eh, od onda je došlo do zaoštravanja situacije, što znači da je mnogo izbornih službenika i dužnosnika izbačeno sa, izabranih dužnosnika izbačeno sa svojih eh, mjesta i funkcija, gradonačelnici završili u zatvoru, opozicija također i cijela se opozicija ujedinila u takvom takozvanom demokratskom e, pokretu i to je s krajnje ljevice do krajnje desnice u demokratskoj opoziciji režimu. I evo završit ću za sekundu, evo. Dakle, moji zaključci su sljedeći. E, procesi koji su pokrenuti E, od strane e, opozicije nisu e, dobili ispravne demokratske pravosudne jamstva, pravosudna jamstva, što znači da ni pravosuđe nije baš neovisno Venezueli, nažalost. I treće, izborni proces znači, koji smo pratili prije izbora na šestom, u šestom prosinca je e, isto tako proces koji ne ide u pravom smjeru upravo zbog e, političke igre i koncentracije moći na strani vlade u medijima i nejednakim mogućnostima u cijelom izbornom procesu. Iako moram e, isto tako reći da ne možemo pak reći da postoji do duše prevara, izravna prevara u brojanju glasova ili jer je glasački sustav tehnološki napredan, ali e, svejedno e, nas brine situacija poslije izbora. Bojimo se da su opozicija i vlada u strašnom e, zaoštranom sukobu nakon 6. prosinca. Parlament će biti protivan e, na suprotnoj političkoj strani i situacija će se prilično zaoštriti i naša je preporuka da Europski parlament treba biti prisutan u toj političkoj situaciji u Venecueli i doista je ključno za ovu misiju da parlament e, a, na plenarno to dobri i, i E, predložena misija bi trebala posjetiti zemlju, ne samo baš, ne samo kao službeni promatrači, nego i kao politička prisutnost na izborima. Ako već ne sljedeći tjedan, onda kasnije od politički proces u Venezueli trebati će našu potporu. Zahvaljujem. E, ja svakako podopiram sve što je rekao kolega, ali svejedno želim još reći nešto. E, Evo kao što je upravo e, rečeno, e, ovo ubojstvo koje je najavio e, predsjednik je nešto što je svakodnevni događaj u zemlji i sve je tamo nedemokratično, nema demokracije, nema slobode, u Venezueli danas nema slobode, političko bojstva su običajna, nema sve slobode tiska, nema ni fer postupka u, izbor, u izbornim postupku jer nacionalno izborno vijeće neće zajamčiti e, slobodne izbore ni, ni slobode opozicije nakon što smo vidjeli što se sve događa u opoziciji i e, već smo čuli naravno o tome kako se puca na e, predizbornim skupovima i također e, to je doista stvarnost e, Venezuele u ovom trenutku. E, nema ni slobode uopće građana za hodanje po ulicama, mislim svi se boje otmice, ubojstva, e, mislim doista mislim da je ključno biti u Venezueli 6.12. I svakako mi kao Europski parlament to moramo odbiti E, službenu poziv e, koji bi legitimizirao režim ili svjedoči o tome koliko je režim dobar. Dakle, mislim da situacija u Venezuele kao što smo vidjeli prije nekoliko dana, je takva. Neki su, nisu htjeli, odbili su dati Demokratskoj uniji sa Rovljevu nagradu, a vidimo upravo sada ubojstvo vođa opozicije. Zahvaljujem. Nažalost, sada ne možemo raspravljati o Venecueli jedan sat, imamo važnih stvari, glasanje, pa evo još kroz će još dobiti riječ, a nakon toga ćemo se vratiti na ovu raspravu ako uspijemo završiti prije deset sa glasanjem. Dakle, glasanje, a e, imamo niz amandmana, pa ću dati sada riječ e, gospodinu Gruzeu, a onda ćemo se vratiti na popis govornika za slučaj da ćemo imati još vremena. Bueno, yo antes que nada <clears throat> me gustaría que las informaciones que se dan fueran rigurosas. Yo vengo del mundo. Najprije bih želio da damo neke jako jasne informacije. Ja sam iz svijeta novinarstva. Informacije koje su dali gospodin Mato i predsjednik, to nisu provjerene informacije i nije sigurno da je ta osoba ubijena tijekom izbornog mitinga. Vi izlačite neke e, zaključke na fetu i često to koristite na svoju ruku bez prethodno obavljene e, istrage. Dakle, nismo, mi se ne slažemo sa slanjem izaslanstva. I u biti to, to izaslanstvo imalo je svoj jasan cilj s kojim se mi nismo slagali. Dakle, danas nam se daju neke informacije koje u sebi sadrže proturječnosti. Kao prvo kažete, dozvoljeno vam je da radite kako hoćete, a istovremeno, da slobodno radite, istovremeno govorite da, da je režim grozan govorite o nekoj navodnoj jednoglasnosti vaših sugovornika, ali ako ste se susreli samo s jednom stranom, e, jednom strankom ili jednom stranom, e, onda naravno da će biti jednoglasnost. Govorite o dramatičnoj gospodarskoj situaciji, ali toga ima svugdje. Govorite o sve većem siromaštvu, pa naravno, prije dolaska e, vlada koje su uložile svoje resurse, kod e, siromašnih vodila se politika protiv tih istih siromašnih i današnja vlada pokušava riješiti taj problem siromaštva. Spominjete ubojstva, spominjete razliku između glasova pobjednika i oporbe. Na ogromnom broju mjesta postoje neke razlike u glasovima između pobjednika i oporbe vi tvrdite da je izborni sustav pouzdan, a istovremeno kažete da su ti izbori dosta upitni, pa to je proturječno. Govorite o kriminalitetu, da li je Venezuela najnasilnija zemlja na svijetu? Ne. Honduras je zemlja s najvećom stopom nasilja na svijetu i to prema podacima koje daje Svjetska zdravstvena organizacija. Zatim, nakon državnog udara, 60 novinara tamo je ubijeno. 60, a nijedno izaslanstvo nije tamo poslano. Što je s Kolumbijom? Prošle godine više od stotinu boraca za ljudska prava su ubijeno tamo. Zatim govorite i o tisku. To je dosta čudno. Naime, u Venecueli ima 111 eh, televizijskih programa. To ste preskočili a od toga 80% pripada privatnom sektoru. Zatim ima 18 informativnih programa Globovision, Sur, to su međunarodne televizijske postaje koje se jako prate tamo. Dakle, ti podaci ne lažu. Dakle, gospodo zastupnici, članovi ovog izaslanstva, molim vas da nam date na raspolaganje činjenice, nemojte lagati, Brojne su snimke napravljene tijekom državnog udara 2002. godine predsjednik i vlada povukli su predstavnike u svojim izaslanstvima u Kubi. Dakle, pogledajte malo o čemu govorite, jer oni koji ne poštuju E, Bečku konvenciju koji e, smjenjuju ljude, e, trebali bi završiti u zatvor, mislim, koji smjenjuju na takav način, a amnestija je tisuće 2007. I zaključno, molim vas, pustite me da završim. Ja vas ne prekidam nikad, gospodine. Nikad vam ne oduzmem riječ. Eh, hvala. Eh, ako uspemo dovoljno brzo završiti s glasovanjem, eh, onda ćemo i nastaviti raspravu. Rekao sam dakle da je došlo do obojstva u prisutnosti žene političkog zatvorenika i ništa manje i više nisam niti rekao, nisam nimalo uputio ni na koji način za koga, koga smatram odgovornim za ovaj čin i nadam se <laughs> dakle da niti neću <laughs> e, reći dakle nitko od nas to nije rekao i nitko neće niti reći dakle ko je to počinio nego e, dakle nismo rekli niti da je Venezuela e, zemlja sa najvišom stopom kriminaliteta nego smo rekli da ima jako visoku stopu kriminaliteta evo dakle toliko o tome a sada prolazimo na glasovanje Pitanje pridržavanja poslovnika, izvolite. rekao sam da moramo sada glasovati, a onda nakon toga ćemo raspravljati ako uspijemo. Ne, žao mi je, ne mogu vam dati riječ. E, evo, ugasite mikrofon, molim. Dakle, dogovorili smo da ćemo sada glasati, a onda, ako nam ostane vremena, raspravljati dalje, a onda ću i ja sudjelovati u raspravi ako ćemo raspravljati nakon toga. Dakle, glasamo o izvješću o Kini. amadman amandman 324 e, povučenje od strane izvjestitelja. SID e, e, može sjesti. Možete li tamo u pozadini prestati raditi buku? Gospođe, možete li vani raspravljati i biti tiho, molim vas. Die SND-Fraktion vorgeschlagen hat. Dakle, SED je predložio da se kompromisni predlog 13 zamijeni usmenim e, amandmanom, odnosno dopuni usmenim amandmanom. To je usmeni amandman kojem je cilj izbjeći e, nesporazum s Intelom. Zato evo već sada pitam ima li netko prigovor protiv toga da e, u e, bacimo ovaj e, amandman jer ja bih predložio ako nije nužno ulaziti u sukob, nemojmo ulaziti u sukob, vidim da mi se niko ne protivi, onda znači prihvatili smo to. Glas, zajedno ćemo glasiti sa, za to sa E, amandmanom 13. E, izvjestitelj, ima li još nešto za reći? Evo, bit ću kratak. Ja sam izvjestitelj u Sjeni. Stvari želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu. U biti imali smo jako dobru atmosferu i mislim da neće biti nikakvih problema za glasanje. Dobro rečeno. Znači kompromis 9, ko je za? protiv, suzdržani usvaja se. 157 e, za, protiv, suzdržani usvaja se. 177 za, protiv, suzdržani usvaja se. 178 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. E, samo malo da ja izvadim svoju karticu. 179 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 180. Tko je za? protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 10, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 189 za, protiv, suzdržani, još jednom, tko je za, 189 dakle, 189, tko je za, Mislim, kompromis 10 je usvojen, kaže se sa strane, pa moramo prijeći na 189. Znači još jednom 189 panova. E, Dobar dan, gospodine Galer, to je EPP-ova glasačka lista. <laughs> Tko je za amandman 189? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 191 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 193 za. Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. znam evo zašto mi ne vide dobro na mom monitoru. 194 za, protiv, suzdržani, glasamo elektronički. Zatvaram glasanje. 28 za, 29 protiv, odbijeno. 195 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196, 97, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, provjeravamo elektronički. Zatvaram glasanje. To je 6 na 27 usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12. E, gdje li mi je. Kompromis 12. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 13. Sa usmenim amandmanom koji sam predstavio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. Upravo jesmo, oprostite. E, amandman 203, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 204 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 za, protiv, suzdržani, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ehm, što je bilo sa 199. amandmanom usvojen ili nije? 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Provjeravamo. 211. za. E, ne, 210 smo usvojili. 211. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 212 za. Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. 212. Zatvaram glasanje. Sa 35 na dve, prema 26 usvojeno. 214 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 215 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 216 za protiv, suzdržani, mislim usvaja se, provjeravamo, provjeravamo 216. Zatvaram glasanje. 32 na 37 odbija se ali samo upućujem na to da kod EPP-a imamo dva glasa previše. EPP dva glasa previše. Dobro, nije ovdje razlika za dva glasa, pa nema veze, ali svejedno upućujem na to. Ali liberala ima uvijek previše. A može li EPP urediti ovu stvar da smanji broj glasova za dva? glasača za dva. Dobro. E, 217. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 219. za. Protiv suzdržani odbija se. 220. za. Protiv suzdržani usvaja se. 229. za. Protiv suzdržani odbija se. 231. 132. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 233 za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17 za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 za, protiv, usvaja se. Kompromis 20. Molim. tko se htio suzdržati, zaboravio sam dobro, evo upisat ćemo to u povijest ovog <laughs> sastanka da ste se suzdržali. E, kompromis 20. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Suzdržani? E, 261 za, protiv, suzdržani, odbija se. 262 za, protiv, suzdržani, odbija se. 264, 65, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 266 za, protiv, suzdržani, E, SED i EPP, nešto ne, nije, netko je nedostajalo. Znači 266 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21. Ako sam dobro to vidio. Jesam. Uh, Amandman Gomez, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, provjera. Zatvara se, zatvaram glasanje. 35 e, na 29, usvaja se. Kompromis 21, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, 275 e, za, protiv, suzdržani usvaja se, 278, 279, 280, to su identični predlozi, zato Znači, tko je za ova tri amandmana zajedno? Protiv? Suzdržani? Usvaja se? E, 285. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Äh, Zatvaram glasanje. 16.47 47 protiv, e, odbija se. Sve sam pokušao, propao, kompromis 22, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290, e, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.

protiv suzdržani usvaja se, 300 za, protiv suzdržani usvaja se, 301 za, protiv suzdržani nije jasno. 301 još jednom tko je za, protiv, provjeravamo elektronički. Zatvaram glasanje. 29 na 35, dva suzdržana, odbija se. Kompromis 23, za, protiv, suzdržane, sve se. Amandman 303, tko je za? 303. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 308 za, protiv, suzdržani, odbija se. 312, 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amadman 316 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 329 za,

E, Borgezio 331 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 336 za, protiv, a, nije baš jasno. Još jedan. Tko je za 336? protiv zanimljiva koalicija moram reći kakvu još nisam vidio <laughs> želim da mi da mi to još onda potvrdite elektronički jako čudno za zatvaram glasanje. 36 na 26 usvojeno. 337 tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 27 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 344 za. Protiv suzdržani odbija se. 345 za, protiv, suzdržani odbija se, 327 za, protiv, suzdržani odbija se, 347, 347, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, to sam već rekao prije nego što sam krenuo. 346 koji je za? Protiv? Usvaja se. 348 za. Ne, ne, otpada, ne. Znači 348 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 300 Gospodine Butikofer. Dobro, glasali smo, glasamo, zatvaram glasanje, još jedan trenutak. Dobro. Dobro, pre, rano sam, prerano sam zaustavio. Još jednom. Elektronički. Zatvaram glasanje. 25 na 35 odbija se 348 biti kofer. Znači 349 ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Usvaja se. Ne znam, žele dobar kolege, zašto provjeravamo? Ah, to je tako, znate kako, ljudi ne razumiju njegovu veličinu. E, svejedno, provjeravali smo, provjeravamo elektronički, zatvaram glasanje. 35 na 22, 4 suzdržana, usvojeno. 350, e, Schaffhauser, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 351, 352 za, protiv, suzdržani, odbija se. 353 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Zatvaram glasanje. 33 naspram 31, 3 suzdržano usvojeno. 354 tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 355 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, odbija se Usvaja se. 358. Tko je za? Protiv? Još jednom. Tko je za? 358. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 360 za. Protiv? Suzdržani odbija se. 364 za. Protiv? suzdržani, provjera, ali mislim da je usvojen. Zatvaram glasanje. 36 na 29 usvojeno. 365 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se, 366 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 367 za, protiv, suzdržani, odbija se. 368 za, protiv, suzdržani, odbija se. 369 za, protiv, suzdržani, odbija se. 370 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 371 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 372 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasnje. 31 na 36 suzdržanih usvojeno. 373, 374, 75, 376, 377 zajedno. I svi identični. Ne znam što je sve, eh, duh sveti obuzao u istom trenutku pa su svi dali isti prijedlog. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera? Zatvaram. Dakle, ovo je predlog 31 na 34 odbijeno e, i svi, <laughs> sva, sve, sve molitve nisu pomogle, eto. 378 dafür. 378, tko je za? Protiv? Suzdržani provjeram. Leute, Katar. Ach, die EVP da je dagegen. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 12 na 50. E, sljedeći 379 za protiv odbija se, uvijek me to začudi. Zatim zajedno 380, 381, 382, 383. Zašto se svi ne dogovore zajedno pa da imaju jednog autore? Dakle, tko je za ovo četiri amandmana za? protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. 35 e, na 23, 7 suzdržanih, usvaja se. 387 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 388 za, protiv, suzdržani, odbija se, 389 za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se, zatim amandman 397, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, Zatim 390, ne, 399. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 403 za. Protiv? Suzdržani? Provjera. Vašajnih. Vjerojatno. ali pričekat ćemo ipak. Zatvaram glasanje. 36 na 25, 6 suzdržanih usvaja se. Ah. A, dakle, pogrešili smo, a naime, Dakle, još prethodna stranica. Mi smo glasali o 394, e, 395, pa molim da se na to vratimo. Znači, 394. amandman, kraj prethodne stranice, tko je protiv? Suzdržani odbija se. 395 za, protiv, suzdržani odbija se. I onda se vraćamo ponovno na... Molim. za Butikov e, još jednom provjera. Zatvaram glasanje. Amandman Butikofer. A i predsjedajući može pogriješiti, očigledno. Dobro, ali sad smo, sad smo oko 404. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Iako je samo pola glasalo, usvaja se. 407 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 408 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 409 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 412 za, protiv suzdržani usvaja se, 413 za, protiv suzdržani usvaja se, 414 za, protiv suzdržani usvaja se, 415 za, protiv suzdržani usvaja se, 416 za, protiv suzdržani odbija se, 419 za, protiv suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 33 na 33 suzdržano usvaja se. 420 za. Protiv suzdržani odbija se. 422 za. Protiv suzdržani odbija se. 423 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 424 za, protiv, suzdržani, odbija se, 425 za, protiv, suzdržani, odbija se, Jesmo li ovo usvojili ništa? 421 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 26 na 39, jedan suzdržan, odbijeno. 417 za, protiv, suzdržani, provjera. 400 Was wurde angenommen? 423 Nismo, nismo niti trebali glasati zato što je 420 usvojen, znači otpada. Znači 23 je usvojen pa ne moramo, znači 418. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. još jednom. geschlossen. Zatvaram glasanje. EPP, opet jedan previše. Još uvijek jedan glas previše. <laughs> Gospodine Plenkoviću. Ja. Ist angenommen. Usvaja se 33 prema 31. Dva suzdržana. 426. koja je za? Protiv? Odbija se. 427 za. Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram. 42 na 23 usvojeno. 428 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis 30 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 434. Znači, kraj sljedeće stranice. 434. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. To je kraj sljedeće već stranice ako tražite i dalje. 434. 435. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 436, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. 436, Betini, elektronički. Zatvaram. Skoro. Zatvaram. Zatvaram sad.

odbijen, a sada 438 tko je za, protiv, suzdržani, odbijen, 440 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 441 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 442 za, protiv, suzdržani, odbija se, 449 za, protiv, suzdržani, odbija se. 453 za, protiv, suzdržani, odbija se. 454 za, protiv, suzdržani, provjera. Beschlossen. Mit 40 zu 24. Uh, usvojeno. 40 na 24. 459 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Die Abstimmung Zatvaram glasanje. 27 do 26, 12 suzdržanih, usvojeno. 460 za, protiv, suzdržani odbija se. 463 za, protiv, suzdržani odbija se. 665, 66 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. 35 na 22 usvaja se. Kompromis 31. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 472. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 32. Tko je za? protiv suzdržani usvaja se amandman 479 za protiv suzdržani odbija se 481 za protiv suzdržani odbija se 484 za protiv suzdržani odbija se kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se, kompromis 6 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 51 za, protiv suzdržani odbija se, 56 za, protiv suzdržani odbija se, 57, 58 tko je za, protiv suzdržani odbija se, 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, Ne, taj, taj se ne razmatra. Znači 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se, 69 za, protiv, suzdržani, odbija se, 70 za, protiv, suzdržani, odbija se, 71, 72 za, protiv, suzdržani, odbija se, 73 za, EPP, EPP, što kažete vi? Protiv? Usvaja se. 74 za. Protiv? Suzdržani? Provjera. Uvaženi kolege, molim sudjelujte u glasanju ako e, stvar ne funkcionira za sve, onda samo glasamo elektronički i sve se produžuje. Evo zatvaram glasanje. 31 na 33 odbija se. Sada Sada 75. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 76 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 77 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada opet 3. Identična. Isti 78, 79, 80. koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 81 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 82 za. Protiv? Usvaja se. 83 za. Protiv? suzdržani usvaja se, 84 za, protiv, suzdržani usvaja se, Osamdeset pet za, protiv, suzdržani odbija se, odbija se, iako je neko vikao usvaja se, provjera, dobro. 25 e, na 36. Abgelehnt. Odbija se. Bütikofer hält heute unglaublich auf. E, Herr Bütikofer odlično danas e, ide. 86, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, provjera. Ne, odbija se. Odbija se 89 za, protiv, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani provjera. Mislim da je usvojeno. Abstimmung ist geschlossen. 42 zu 25. Usvaja se. 96 za. Protiv. Ajde, molim, još jednom. 96 za. Protiv. Sutržani. Odbija se. 97 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 98 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 99 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 100, 101, 123. 103 za. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera, ali mislim da je usvojeno. 38, angenommen. 308 na 29. 106 dafür. 106 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 107 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 108 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani odbija se 110 za protiv suzdržani odbija se 111 za protiv suzdržani odbija se 112 za protiv suzdržani usvaja se 113 za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 protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128, 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132, 133 za, protiv, suzdržani, provjera. Abstimmung ist. Zatvaram glasanje. A, 32 na 34 odbija se. 134. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 135 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 136 e, riješen. 137 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141, 42 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. 146 za, protiv, suzdržani, odbija se. 147 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, Usvaja se 150 za, protiv, suzdržani, odbija se 152 za, protiv, suzdržani, odbija se 154 za, protiv, suzdržani, odbija se, usvaja se 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se Kompromis 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. E, amandmani 2, 3, 4 za, protiv, suzdržani usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 2 za,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 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27, 28, 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30, 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani odbija se. 33, 34, 35. Zanimljiva konstelacija. Za. Tak, za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 4 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Gospodin Leinen, da bi bili ispravni, 100... E, 94 bi trebali još jednom glasati, to je bilo 28-29, a onda smo utvrdili kasnije da je EPP glasa sa dva glasa više, pa onda je, da ispravimo stvar. Uvaženi kolega, uvijek gdje smo utvrdili da i kad e, nešto ne štima, smo iskorigirali, jednom nismo, ali razlika je bila šest glasova, znači još uvijek je bila margina od, šest, od četiri glasa, znači a sve ostalo smo ispravili, pa je onako kako je. Ali to je bilo 194, ne ali jesmo, ispravili smo. Ne, ali naknadno ste to objavili. Ne, objavio sam to uh, kod uh, jedne, jednog drugog glasanja gdje je razlika bila četiri glasa E, pa bez obzira što je još uvijek bila dva glasa razlike, još uvijek je e, većina bila jasna, to sam ispravio. Dobro, možda mi onda nije bilo jasno, ali sada mi je jasno. Hvala vam što ste pojasnili predsjedniče. Evo, sada završno, konačno, elektroničko glasanje, molim glasajte. Zatvaram glasanje. Izvješće je usvojeno s 52 prema 5 i 9 suzdržanih. Čestitam i izvjestitelju, izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni i mislim da je ova odgoda bila smislena, tako da smo eto uspjeli još jednom to odraditi zajedno, ali sada je točno 10 i nažalost moramo van iz prostorije tako da više ne možemo nastaviti raspravu o Venezueli, nažalost, eto, ali odradit ćemo to na sljedećoj sjednici, najkasnije 7.12. nakon izbora, onda hvala svima.